Izvolite. Predsjedniče, e, glasa sam protiv ove direktive ono nije dobar kompromis između interesa e, korisnika mreže i autorskih prava. Druga rješenja bila bi to mogla omogućiti, no da posebice vlasnici prava e, u ovoj kući nisu dovoljno ocijenili rizik filtera, to je golema greška s naše strane. strane. autori će utvrditi da će im ova direktiva donijeti puno manje nego što su se nadali. Ovdje se više jača monopolizacija tržišne moći nego što se to pitanje rješava i oni svi koji su se željeli E, angažirati za zajedničke europske vrijednosti. Ovime su izgubili. Hvala, gospođa Harkin, izvolite. Danas je bio dobar dan kad je Europski parlament e, podupro prava autora, umjetnika, e, novinara u kreativnom sektoru za fer naknadu za njihov rad. To smo učinili time što smo E, omogućili autorske, zaštitu autorskih prava na a, kreativni rad i e, na fair naknadu od strane digitalnih platforma. To je pobjeda za pojednika gdje teh platforme neće više e, moći stjecati goleme zarade na leđima umjetnika i drugih E, i iskorištavati njihovu kreativnost. Danas e, parlament nije uspio, danas e, se parlament uspio oduprti kampanjama onih koji su željeli održati svoju dominantnu poziciju. Jedno od načela na kojima trebamo nastaviti temeljiti Europsku uniju je načelo poštene plaće za radnike i za njihov rad i mislim da smo danas za kreativni sektor uspjeli poduprijeti to načelo. Hvala. Gospodin Omarži. Hvala predsjedniče. Zaštita autora i e, kreativnih radnika je nešto što ne ide protiv e, vlasnika platforma e, nego poštivanje mišljenja svih onih koji se boje oko slobode interneta. Moramo naravno štititi i slobodu govora i slobodu e, razmjene znanja, a što je nešto što je e, ugroženo filtriranjem koje priprema ova direktiva. I upravo zato mislim da ovaj tekst ubija slobodu govora i ova direktiva je zastarjela i temelji se na onome e, kako je internet izgledao u prošlom stoljeću. I ne želimo imati krivu raspravu i krive e, ciljeve. Želimo novi internet koji će doista štititi autore. Hvala. Hvala gospodin Kelly. Najjednostavnija stvar danas bila bi suzdržati se ili praviti se da niste uopće ovdje i ne glasati ali to nije moj stil. Ja uvijek glasam i glasala sam za ovaj kontroverzni prijedlog, iako je kontroverzan, razumijem koja su tu zabrinutosti, ali svejedno zakonodavstvo mora rasti uz tehnološki razvoj ako želimo dobro funkcionirajuće digitalno jedinstveno tržište. Podupiram zaštitu vlasnika prava od kršenja autorskih prava i njihovu fer naknadu za njihov rad i bolju ravnotežu između njihovih prava i prava digitalnih platformi. Predložena direktiva mora osigurati da oni koji stvaraju vrijednost dobiju odgovarajući dio toga, a ne da sva, sav profit završi u džepovima velikih tehnoloških tvrtki. Digitalno tržište nije samo ekonomski, nego i kulturni forum i treba zaštititi kulturnu proizvodnju. Nijedan umjetnik niti novinar ne bi trebao biti iskorišten eh, bez fer naknade. Ovo je direktiva koja se može poboljšati u eh, provedbi na eh, razini zemalja članice. Zahvaljujem. Gospodin Škripek, izvolite. Poštovani predsjedniče, zahvaljujem. Tražili se optimalno rješenje za digitalno doba, ali svejedno moramo otvoriti da e, u tome autori ove direktive nisu uspjeli, stoga sam protiv bio i doista mi je žao što nismo slušali građane i što smo donijeli direktivu e, koja e, će koja neće odgovoriti na veliki izazov demokracije kao što su platforme, e, umjetna inteligencija i drugi tehnološki izazovi. Ovi autokratima nude nove načine propagande i ono što se može dogoditi da e, originali i tehnološki generirana djela postanu nerazlučiva. Ja sam e, sam autor desetaka prevoda na internete. A mi... I Autori i vlasnici autorskih prava moraju imati zajamčena svoja prava. Mi smo u postkomunističkim e, zemljama prikupili puno iskustva sa ograničenjem slobode i razumijem građane koji su željeli da glasamo protiv. Zahvaljujem. Gospodin Ruohonen, gospođa Ruohonen. Stručnjaci e, su doista kritizirali ovu direktivu. Na primjer, e, e, nisam sasvim sigurna oko sadržaja ove direktive jer ne znam hoće li filteri moći prepoznati parodiju i tako dalje. Također e, i male i srednje tvrtke neće moći imati mogućnost razvoja kraj velikih tvrtki. A što se tiče logike, e, e, poveznice svijestima, to, se, to će se mijenjati i to može voditi do toga da se neće dovoljno objavljivati ili ne toliko. Razumijem naravno potrebu za zaštitom autorskih prava, a kako bi i E, novinari dobili odgovarajuću naknadu, no protiv sam ove direktive i protiv sam e, problematičnog članka. Hvala, gospodin Šošnjerc. Hvala. Rekao sam da e, da ne bismo uopće trebali pristupiti Uniji. No, kada smo na kraju pristupili, naravno da nam se dogodilo ovo što nam se dogodilo kad nismo slušali. I ne samo da nas e, e, maltretira vlada u e, Varšavi nego i u Briselu i sada smo, na, sada smo naša sloboda je u napadu sa oba dvije strane. Naravno da zbog ove krize nema niti dovoljno autora, da oni osim toga E, se kaže da oni gladuju. Ne, uopće nije tako. Postoje eksplozije, kreativnosti, sve je puno No, ovo je samo e, samo e, izlika da se kontrolira posljednji bastion slobode u svijetu. I upravo samo regulirajući internet je takav dokaz da svijet može izaći na kraj bez glupih propisa. Hvala. Gospodin Polčak. Zahvaljujem predsjedniče. Možda najjednostavniji način da se odgovori na ovo glasanje bi bilo jednostavno ili, se, ili ne doći na današnji sastanak ili e, se suzdržati na glasanje, A to bi bilo prejednostavno. E, vlasnici autorskih prava imaju prava na naknadu za svoj rad, a korisnici imaju pravo na poštivanje uvjeta e, za dobivanje licenci. Pokušali smo uravnotežiti ova dva interesa i doista mi e, nisam zadovoljan sa rezultatom danas jer nismo uspjeli glasati o amandmanima. To se E, odnosi na članak 13. Mislim da je članak 11. uravnotežen, ali članak 13. promijenjen je u trialogu na takav način da je nastao zapravo jedna čudna mješavina. Zato bi trebalo pronaći način da se to ispravi i upravo zato nismo uspjeli e, u glasanju danas e, i zato sam se morao suzdržati. Gospodin Mamikins. Hvala predsjedniče. Mi smo danas e, glasali za cenzuru na internetu. Nazovimo to pravim imenom. I ne znam zašto e, se pljeskalo gospodinu Vosu kada je e, prošla direktiva u ovom izdanju na glasanju. Ja sam bio za predloge gospođe Regner da se to otvori za amandmane i glasao sam protiv prvog čitanja. No, doista vam čestitam. Mi idemo u smjeru e, Sjeverne Koreje i e, Rusije, jer e, će sada autori ostati bez svega, velike korporacije uzeti će sve. Na latinskoj televiziji jedna te E, jedna emisija koja se zove Bez cenzura, ali biti će cenzura, a mi koji smo živjeli u Istočnoj Europi dobro znamo kako to izgleda i ne znam kako to možemo ispraviti, ali cenzura postoji, dakle evo da to još naglasim. Hvala. A sada prolazimo na izvješće o temeljnim pravama osoba afričkog podrijetla, gospođa Kenge. Hvala vam, gospodine predsjedavajući po prvi puta Europa priznaje da se događaju ovakvi slučajevi rasizma prema osobama afričkog podrijetla. Nažalost, ta je praksa sve češća u Europi. Ova rezolucija je tek prvi korak prema društvu koje će biti multikulturalno, pravedno, koje će poštivati druge, prema društvu u kojem neće više biti mjesta za rasnu e, mržnju. Hvala vam. Hvala vam. A sada idemo na sljedeći izvještaj. Niedermayer o financijskim e, o financijskom kriminalu taj poreza za izbjegavanju plaćanja poreza. Riječ ima gospođa Makovej. E, da, 110 milijardi eura je trošak ovoga svake godine, što znači 1% europskog BDP-a. 75% slučajeva pranja novca su prekogranične prirode i diljem svijeta radi se o 1,5 milijardi eura. E, donijeli smo petu direktivu o pranju novca u, u posljednjim godinama. Imamo dobar pravni okvir za borbu protiv e, ovog fenomena E, koje će se primjenjivati 21. godine. No, zapravo u međuvremenu ni četvrtu direktivu još nismo e, proveli u dijelo i komisija je pokrenula čak i postupak protiv kršenja temeljnih ugovora zbog e, kašnjenja u provedbi i neispunjavanja obveza iz direktive, četvrte direktive o pranju novca. Rumunjska mora brzo djelovati kako bi se na vrijeme provele i primijenile europske direktive, inače ne možemo e, inače nam svo to zakonodavstvo ništa ne koristi ako se ne provodi. Hvala predsjedniče. Možda je to legalno, ali nije e, ispravno i nije moralno, ide predaleko. E, Super bogata globalna elita ne želi platiti svoj dio time što uspostavlja paravan tvrtke i prebacuje novac diljem svijeta, to se treba zaustaviti. Svaka e, utajena funta je funta manje za bolnice i škole i pljuska onima koji plaćaju svoje poreze nakon što su otišli na posao i vratili se. To je međunarodni problem i, e, međunarodne institucije kao Europska unija moraju e, sa hrabrošću i svojim kapacitetima tražiti reformu i, bez, i na, moramo i mi to nastaviti bez obzira na ishod Brexita. Mislim da nemamo E, imamo dovoljno problema da se međusobno ne natječemo tko će e, brže snižavati standarde u borbi protiv izbjegavanja oporezivanja. Hvala, gospodin Mann. Hvala. E, pet godina radio sam posebnim izborima 1, 2 i 3 na borbi protiv ukidanja, utaje poreza i izbjegavanja plaćanja poreza. Sudio sam na nizu E, saslušanja svih mogućih stručnjača, također e, slušao je o e, svim drugim povezanim fenomenima kao što su zviždači i tako dalje. Tako da moram također spomenuti i ubojstvo novinara na Malti te ovih gomilu amandmana koji su izneseni. Naravno da se treba intenzivirati e, borba protiv e, ove vrste kriminala i to treba biti uključeno u izvještavanju po zemljama i komisija mora nastaviti sa time i također e, mora se u Europskoj uniji u pitanju poreznih pitanja, u poreznim pitanjima e, djelovati ozbiljno i provoditi u djelo. Gospodin Zdrojevski. E, e, zapravo, Slažem se u potpunosti s onim što je rekao gospodin Zdrojevski. Ne bih morao ništa dodati. Htio sam samo reći da je, smo na ovome radili možda samo godinu dana, ali od početka e, našeg rada u ovom sazivu parlamenta pokušavali smo e, raditi na ovim propisima, no postojali su i pokušaji da nam se ba, da nas se spriječi u tom radu. No, usprkos tome, izađen je cijeli niz e, amandmana i zato je izvješće prihvatljivo i mislimo da će utrti put napretku, no svejedno to je prilično dugo trajalo i tempo e, ovog e, rada e, na provedbi utvrdit će hoćemo li biti uspješni ili ne. Hvala gospodin Rozati. Hvala predsjedniče. Želim pohvaliti usvajanje ovog e, izvješća. Parlament je usvojio ovo izvješće i drago mi je što je naišao na široku potporu e, svih klubova. Bio ja sam radio odboru TAX 3 i e, usko sam surađivao sa izvjestiteljima i kako bismo postigli ovaj kompromisni E, rezultat koji je mogao podupriti široki niz e, kolega iz cijelog političkog spektra. To je tek početak jednog cijelog procesa, e, ali taj proces koji vodi parlament tijekom cijelog ovog mandata jer je borba protiv pranja novca i izbjegavanja plaćnog poreza jedan od najvažnijih zadataka ovog parlamenta, a ovo je zakonodavstvo upravo ono na koje čeka cijela Europa. Gospođa Jazlovjecka, hvala. Financijski kriminal štetan je ne samo za Europsku uniju, nego i za pojedine zemlje članice. Izbjeganje plaćanja poreza i utaja poreza znači i velike gubitke za države porezni e, porezne vlasti zemalja članica ne surađuju dovoljno međusobno niti razmjenjuju dovoljno informacije, to treba izmijeniti. Osim toga neke vlade nisu baš najučinkovitije u borbi protiv ute poreza izbjegavanja plaćanja poreza te financijskog kriminala. Male i srednje tvrtke ne mogu si priuštiti e, jako skupe porezne savjetnike. Stoga bismo trebali, ne bismo trebali e, e, dosadašnje propise ostaviti ovakvi kakvi jesu, jer to nije dobro ni za koga u Europskoj uniji. Znači treba postojati europski okvir za financijski kriminal, utaju poreza i izbjegavanje plaćanja poreza i glasala sam za ovo izvješće iz tog razloga. Hvala. Hvala. Sada riječ ima gospođa Lopez Bermejo. Hvala vam. Porezna utaja izbjegavanje plaćanja poreza je nešto što podriva naše društva, oduzima sredstva koja bi mogla biti namijenjena boljitku svih građana, te također podriva povjerenje u institucije. To što porezni uvjeti nisu jednaki za sve e, je samo povećalo razočaranje naših građana. Ne možemo sakriti da je financijski pritisak, to je porezni pritisak, e, uvijek taj financijski pritisak najviše snosi srednja klasa. Zatim, izbjegavanje plaćanja poreza znači također pogoršanje javnih usluga u većini naših zemalja. Mm, pod lažnom isprikom da niži porezi potiču ulaganja su zapravo doveli do toga da se prikuplja manje poreza i to je oslabilo državne proračune i pogoršala javne usluge. E, glasala sam za ovu rezoluciju, za ovaj izvještaj, zato što je naš e, poseban odmor TAX 3 vrlo dobro analizirao na koji način tvrtke sve agresivnije koriste porezne olakšice kako bi izbjegavale plaćanje poreza. To je dakle jedna velika rupa koja omogućava tvrtkama da izbjegavaju plaćanje poreza i to onim tvrtkama koje zapravo najviše i imaju. Zatim različitost poreznih sustava u Europi e, stvara natjecanje između zemalja članica i to iskorištavaju velike tvrtke sa jednim jedinim ciljem, a to je da plaćaju što manje i manje poreza. Takvom logikom ne dobivamo ništa, a gubimo svi. Prije ili kasnije netko će e, staviti niže poreze i ponuditi bolje porezne prednosti bojim se da ćemo na taj način samo naštetiti velikoj većini. Zbog toga želim vidjeti predanost eh, svih zemalja članica da provedu odluke koje stoje u ovom izvještaju. Ako doista želite vratiti povjerenje društva i smanjiti eh, bijes ljudi, morate zajamčiti onaj minimum koji će omogućiti da društvo ima povjerenje u eh, institucije. A porezna pitanja su itekako bitna u tom području. Hvala vam. Hvala vam, gospođo. A sada prekidamo sjednicu do 15 sati. Hvala vam.